herr präsident! zamolio bih vas da uzmete vaša mjesta i ovime proglašavam dakle zasjedanje koje je bilo 28.6. i koje je prekinuto ponovno otvorenim.